Uh, Poštovane kolege, gospođe i gospodo, kasnimo malo i bilo bi dobro da sjednete i da započnemo. Te ako se slažete, za minutu počinjemo. Right, could Počet ćemo. Dobro vam jutro i isprike na kašnjenju. Imali smo zajednički sastanak libera Deva i Afeta i nismo uspjeli završiti na vrijeme. Pozdravljam vas na današnjem e, sastanku Afeta. A do mene je Gabriela Kuefas varona razgovarat ćemo s njom e, i razmijeniti mišljenja za nekoliko minuta, a s nama je i e, veleposlanik Meksika koji se pridružio gospođi Cuevas Varon. 16. točka dnevnog reda Kosovski izbori od 6. E, prosinca. To je dodatak pod razno. Time usvajamo dnevni red. Treća točka priopćenja predsjedatelja. Ja imam tri priopćenja. Prvo želim e, obavijestiti da još uvijek nemamo e, novog povjerenika za proširenje i susjedsku politiku. Dakle, e, čim budemo znali više, informirat ćemo vas. A znam da su kolege zainteresirani e, za, saslušanje kandidata. Rok za e, amandmane e, na sporazum Europske unije i Vjetnama o slobodnoj trgovini je datum i rok je sada 13 studeni budući da e, smo pomaknuli radi blagdana u e, većem broju država. I još gospodin Kjučok iz REA je e, htio nešto reći o sigurnom povratku gospodina Rencija iz Kambođe. Što se tiče e, političke situacije u Kambođi i osobito sama Remzija, s kim smo se susreli ovaj i prošli tjedan. Mi smo pripremili kratku izjavu i služba za vanjsko djelovanje ju je primila, a mi tražimo vašu podršku e, radi promicanja ljudskih prava i demokracije u Kambodji. Hvala lijepa gospodine Kjučuk na informaciji. Imate li e, sada još što za reći? I e, ako ne, odobrit ćemo zapisnike sa prethodnih e, sastanaka koji su održani 10. srpnja, 24. srpnja, 2. 3. rujna i 8. listopada i predlažem da ih bez izmjena usvojimo. Peta točka dnevnog reda dajem uh, riječ su predsjedatelju gospodinu Vašikovskom e, koje će nešto reći e, o suradnji s Međuparlamentarnom unijom. Ja e, pozdravljam gospođu Manuelu Cuevas Varon, predsjednicu Međuparlamentarne unije. Ona je Meksikanka izabrana na trogodišnji mandat 2017. godine. Gospođo predsjednice, vi ste e, na čelu globalne organizacije stare 130 godina u kojoj je okupljeno 179 nacionalnih parlamenta. Europski parlament je pridruženi član i s vama surađuje na e, velikom broju pitanja, osobito onih koji se odnose na ljudska prava. Gospođo vas Baron, svjesni smo da su parlamenti e, doista stup demokracije e, i e, da odlučuju o puno toga a u međunarodnim odnosima sasvim sigurno oni daju i legitimitet među parlamentarnoj i svakoj drugoj suradnji. Predsjednice, mi živimo u vremenima punima izazova ljudska prava i demokracija su na kušnji. I svakako je potrebno e, omogućiti da parlamenti jačaju demokraciju i u tom smislu Europski parlament nastavlja sa svojim aktivnostima pruženja potpore e, demokraciji, izgradnji e, kapaciteta i zato smo e, posebno zadovoljni što vas možemo pozdraviti e, nakon 141. E, zasjedanja održanog u Beogradu i dajem vam riječ, izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedniče McAllister, i svima zahvaljujem na prilici da budem danas s vama. Ja ću e, govoriti na španjolskom, na svom jezikom. jeziku. E, naravno, to mi je lakše. Međuparlamentarna unija okuplja 179 država. Sve njih e, u cilju promicanja demokracije i ljudskih prava. Imamo svoju skupštinu, donosimo rezolucije i izjave. A danas za sve parlamentarce e, pred nama stoji e, vrlo važan e, posao promicanja multilateralizma i imamo i e, parlamentarnu e, konferenciju koja e, će govoriti o, na kojoj će se govoriti o trgovini. Imali smo nedavno sastanak u Japanu, imali smo sastanak predsjednika parlamenta 20 gospodarstava, najjačih svjetskih gospodarstava. Dakle, djelujemo u više područja i ne samo da želimo braniti e, multilateralnost, nego i želimo dati jedan novi e, poticaj e, jer i demokracija i ljudska prava zapravo E, su nešto što ne možemo uzimati zdravo za gotovo, nego e, moramo osnažiti i žene i mlade i možemo reći da su e, parlamenti samo srce demokracije. Ovaj međutim ovo srce ne predstavlja recimo žene onako kako bi to trebalo Dakle, samo je 24% žena u parlamentima, a preko pola svjetske populacije su žene. Dakle, pre 30 godina samo 2,2% e, su e, parlamentaraca bile žene. I e, na globalnoj razini dvije trećine svih država ne dozvoljavaju kandidaturu mlađima od 30 godina e, za e, parlament. Parlament bi trebao biti slika društva i naravno da protiv toga vidimo i e, prosvjede na ulicama i Zadaće koje stoje pred nama nisu male. Većina nas e, je odrasla u demokraciji, međutim razumijemo one koji se bore za demokraciju i nove generacije nemaju takve e, izazove pred sobom, tako da se oni trebaju nositi sa e, izazovima novih tehnologija, a i izbjeći e, greške koje smo mi e, učinili u prošlosti i svakako boriti se protiv ugroza koje dolaze od populizma i nacionalizma. Odvijaju se strašne rasprave između multilateralnosti e, i unilateralnosti i važno je truditi se doći do e, rješenja. Protekcionizam je također veliki problem kao i lažne razmjene koje se e, odnose na slobodu ljudska prava. Upravo zato trebamo toleranciju i e, borbu protiv ksenofobije e, i e, trebamo povući pouke iz tragedije 20. stoljeća. Pred nama su, kao što rekoh, izazovi i trebamo pošteno priznati što se događa s našom planetom e, i što mi koji danas donosimo odluke u javnom životu možemo činiti. Danas želite li pogledati neki film ili kupiti proizvod, možete to učiniti putem mobilnog telefona i kreditne kartice. E, I upravo zato e, očekivanja velikog, e, većine stanovništva su usmjerena prema njihovim potrebama i imaju međutim i drugih pitanja i naravno veliko nepovjerenje prema e, političarima. Imamo demokratske modele koji su reprezentativni i u kojima e, narod doista sudjeluje u e, političkom procesu. Evo nas u 21. stoljeću. Naša je institucija nastala pred 130 godina i mi trebamo pamtiti da zapravo e, radimo u e, interesu društva i e, to uvijek tražeći takve oblike upravljanja koji omogućuju nalaženje rješenja za boljitak i bolji život onih koje mi predstavljamo. Vrlo je e, sada e, moderno e, kritizirati multilateralnost i imamo i problem kogeneracije i e, da se pokuša da e, osoba stoji u središtu donošenja odluke. Dakle, nećemo baratati samo statistikama i e, želimo zajedno djelovati i mi u Međuparlamentarnoj uniji i e, u suradnji s vama u Europskom parlamentu. E, dolazi nam peta konferencija e, predsjednika parlamenta kakvu održavamo svakih pet godina i razgovarat ćemo o budućnosti parlamenta. Parlamentarizam je e, sve življi, sve bliži građanima e, i imamo povjerenje onih e, koji su nas birali, a ja ću sad prestati i prepustiti riječ vama i Vjerujem da imamo puno suglasnosti e, i da su procesi e, važni, da su e, to procesi koji sadrže sve bitne sastojke E, za borbu za demokraciju u 21. stoljeću. A mi e, sad evo e, nećemo više tražiti riječ, nego ćemo se zajedno boriti za unapređivanje demokracije u 21. stoljeću. Hvala vam lijepa na ovim uvodnim riječima. Koordinatorima ću sada dati riječ i e, prvom od njih gospodinu e, Michael Gelleru. Ispričavam se što sam kasnije, morao sam u drugom odboru u kojem sam glasovati. Ja sam e, s Međuparlamentarnom unijom već surađivao i to na zasjedanju u Švicarskoj i budući da vi predstavljate parlamente svih država članica Ujedinjenih naroda. To su dijelom i države koje nisu demokratske. Sjećamo se pred deset godina e, saudijske rasprave o pravu žena da upravljaju automobilima. E, ali e, ja imam dosta iskustva, a zanima me vaše iskustvo e, u postupanju s nedemokratskim tijelima e, i što im nudite u smislu konferencije, seminara i tako dalje. Što s e, recimo državama poput Kine, Narodni kongres Kine i njegova zasjedanja na koja, e, na kojima nema zapravo prave rasprave niti se išta bira. Ako već ne govorimo e, o Kini, možemo govoriti o nekoj drugoj autokratskoj državi e, i zanima me kakva Kakvo je vaše iskustvo u interakciji s tim nedemokratskim tijelima? Mislim da gospodin Picula nije ovdje, pa ću dati riječ gospođi Hilde Bautmans. Ja nisam tražila riječ, hvala vam. Ja ću se oglasiti kasnije, govorit ću nešto o izvješću. Evo, ja ću onda to preuzeti. Ja sam bio delegat na sastanku Međuparlamentarne unije nekoliko puta u ime e, liberala koji tamo imaju poziciju nevladine organizacije. Dakle, imamo međunarodnu organizaciju liberalnih stranaka koje smo većina članovi. E, na tragu onoga što je rekao gospodin Galer, ja se pitam ima li potencijala da međuparlamentarna unija postane aktivnija u promicanju demokracije. Ja sam bio na sastanku u Bangladešu recimo i e, čini mi se da ima napretka da, ne, da, e, evo, ono što smo čuli u kongresu e, je, e, se odnosilo na vraćanje Bangladeša u jednopartijski sustav. Čuo sam u Venezueli i Zimbabveu također neke stvari o napretku njihovog gospodarstva. Čini mi se da je važno da se ljudi sličnih stajališta okupe i reagiraju. Vjerujem da ima prostora za vršenje pritisaka u smislu demokracije. A mi kao skupina e, parlamentaraca moramo više inzistirati na demokraciji i ljudskim pravima pa i ljudskim pravima samih parlamentaraca. Izvješća su naravno vrlo korisna. Bavimo li se e, međunarodnim e, e, odborom liberala za ljudska prava. I o tome treba govoriti. Sljedeći koordinator za zelene, Reinhard Butikofer. Ja nisam tražio riječ predsjedatelju. Idemo onda dalje, Tjeri Marijani. Hvala predsjedniče za e, klub IDE. Dati ću jednu primjenu Gospođo predsjednice, hvala e, što ste e, govorili o teškoćama i problemima brojnih nacionalnih parlamenata koji sve manje predstavljaju narod. E, govorili ste o problemu predstavljanja društva. Ja sam predstavnik ideja u Francuskoj kandidatkinja je bila u drugom krugu predsjedničkih izbora i danas imamo dva, pet zastupnika u nacionalnoj skupštini. Govorili ste o nasilju. U Francuskoj imamo e, pokret žutih prsluka koji pokazuje e, koliko je nezadovoljstvo s demokracijom u Francuskoj u, parlamentu imamo demokratsko načelo e, rada. Vaši komentari o, internoj organizaciji, ako surađujete s nama, e, to je sve u smislu širenja demokracije. E, tu imamo e, pravednu raspodjelu e, odgovornosti. E, radilo se o potpredsjednicama, potpredsjednicima parlamenta ili drugim dužnostima. Što se tiče ideja tu parlamentarci vode i zanima me e, e, vaše, zanimaju me vaše primjedbe o, tom te, o toj temi. E, mi idemo po svijetu i tumačimo kako funkcionira demokracija u nacionalnim i regionalnim parlamentima. Međutim, i mi ovdje možemo popraviti stvari. Situacija je pomalo čudna. Hvala. Javier Lopez. Hvala lijepa, predsjedniče. Pozdravljam eh, gospođu Cuevas eh, koja je došla u Europski parlament eh, u ime Međuparlamentarne unije. Smatramo tu organizaciju sestrinskom organizacijom koja je nadnacionalna kao i Europski parlament e, i e, i suglasna, suglasan sam s njezinom analizom e, o izazovima koji stoje pred liberalnom demokracijom i zapravo ono što E, želim jest postaviti pitanje o polarizaciji u e, parlamentima, u svakom nacionalnom parlamentu osjeća se polarizacija i sve teže pronalaženje konsenzusa i e, čuje se govor mržnje i to su fenomeni koji zabrinjavaju i osim toga e, univerzalna vrijednost e, liberalne demokracije e, je u posljednjih 15 godina sve izloženija i osjetljivija i ugrožena autoritarnošću i Zapravo e, još želim e, postaviti pitanje e, o tome kako partnerski djelujete prema Ujedinjenim narodima. To bi osobito nama bilo jako korisno. Hvala vam. Hvala. Gospođa Kanko, javila se za riječ, izvolite. Hvala. E, drago mi je saslušati ovo izlaganje, e, posebice vezano za jednakost e, spolova i za zastupljenu žena u različitim parlamentima. Imam kratko pitanje na tu temu. Ukoliko se osvrnete na vaše zastupnike, kako je razdioba kako izgleda razdioba u zemljama gdje će Europska unija promatrati izbore i kakva je strategija vezano za afričke države? E, u vašem izvješću vidjela sam da je Ruanda među prvih pet zemalja, dakle da je više 60% žena sudjeluje u radu parlamenta. To me dakle zanima taj eh, aspekt zastupljenosti. Hvala. Hvala, e, gospođo predsjedavajuća. E, izvolite, odgovorite na ova pitanja. Hvala, odgovorit ću na svako od pitanja. Prije svega, demokracija. ponovno ću vam se obratiti na španjolskom. Imamo dvije opcije e, za raspravu o ovoj temi. Prvo, e, u pogledu e, rasprave Međuparlamentarne unije o rizicima po demokraciju u izabranim parlamentima. Dakle, demokratske države imaju parlamente koji su izabrani ali e, pitanje je koje se postavlja zašto uopće e, uključujemo države e, u kojima su parlamenti imenovani iz nekog središnjeg nivoa. Treba biti praktičar mislim da je u nekim slučajevima puno bolje imati i nedemokratske sustave e, oko stola i e, s njima dijeliti demokratske postupke, pogotovo e, u slučajevima gdje nije moguće prenijeti demokratsku praksu u pojedine države i osim toga pojedini parlamenti e, su e, i e, rezultat državnih udara i ako jedna država ne poštuje vlastito uređenje, mislim da međuparlamentarna unija mora biti još strožija i da e, se o nekim načelima ne može niti pregovarati. Neke države započele su e, analizirati e, pozive, odnosno sazivanje parlamenta. Razgovarali smo u Kataru, recimo, koji je najavio izbore, e, te će po prvi puta dobiti izabrani parlamenta i e, u svakom slučaju e, mi i dalje e, radimo i na kampanji promicanja žena dakle biranja žena u parlamente a i mladih ljudi kampanja je nitko nije premlad dakle da bi glasovao ako nisu premladi za glasovanje onda nisu niti za članstvo u parlamentu i upravo tu se borimo protiv populizma i vjerujem da e, smo sad u vrlo važnom trenutku i za parlamente i za međuparlamentarnu uniju da bismo se e, vratili u e, tu sliku potrebe e, sudjelovanja i žena i mladih e, u demokratskom kontekstu. Važno je to osobito za institucije poput naših. I neke stvari e, možda nismo na adekvatan način riješili. Važno je na koji način ćemo surađivati sa državama koje su e, bile e, više stranačke i e, demokratske, a zapravo su sada jednostranačke i na koji način osigurati da se u tim državama ne podriva demokratski poredak. Važno je i surađivati s parlamentarcima. Vrlo često se pretpostavi da e, parlamentarci imaju glamurozan životni stil i puno privilegija. Međutim, puno ih je koji žele e, jasno govoriti o pojedinim stvarima, koji žele koji se žele očitovati i jedno od pitanja e, kojima se bavi Međuparlamentarna unija e, upravo je to. I imamo brojčane pokazatelje e, u 21. stoljeću imamo preko 600 pritužbi protiv kršenja ljudskih prava parlamentarnih zastupnika i upravo to je jedno od pitanja o kojima moramo razgovarati događaju se čak i e, ubojstva e, parlamentaraca mi smo ti koji trebamo tumačiti što radimo i kao i u većem e, broju slučajeva, vrlo često se radi o pitanju života i smrti. E, imamo situaciju zatvaranja e, parlamentarnih predstavnika, a međuparlamentarna unija ima ogroman potencijal. Što bi se dogodilo, pitat ćemo da 46 tisuća parlamentaraca širom svijeta odluči raditi pod istom upravom e, i e, na istoj strategiji. Mi bismo doista mogli protresti, protresti svijet e, postupajući na taj način. Neki od vas svjesni su demokratskog deficita i moramo biti vrlo otvoreni i pošteni i to priznati. Ne radi se samo o pitanju e, populizma i ugađanja građanima, nego doista trebamo biti kritični prema sebi samima i e, e, priznati si da je puno institucija u našim državama koje nisu e, dostupne ženama, a niti e, mladima. E, I naravno to se treba čuti u parlamentu. Ima i dosta parlamentarnih rasprava o tome, o slobodi izražavanja recimo kao intrinzičnom dijelu demokracije i meni se čini da danas e, demokracija ne znači samo pozvati ljude na birališta, nego doista mora predstavljati e, uključivanje, uključivanje svih građana jer e, je to globalno pitanje, to nije samo pitanje žena ili, žena ili mladih inkluzivnost znači na koji ćemo način modificirati donošenje odluka e, na način da nas sve uključi. Dakle, nije s jedne strane naroda, s druge strane njegovi predstavnici. Recimo, Ciparski parlament ima e, jednu inicijativu e, za paralelni parlament. Dakle, namjera je da e, taj paralelni parlament e, predloži neke inicijative koje će pravi parlament prihvatiti. E, Kanada sad radi reviziju svoje metodologije rada parlamenta, pogotovo u pogledu postupaka gornjeg doma da bi se izbjeglo favoriziranje pojedinaca. Demokracija mora uvijek biti budna. Nije to pitanje e, da ili ne za demokraciju, nego kako ju provoditi i ona mora biti uključivija, reprezentativnija i naravno moramo biti budni u tom smislu. Međuparlamentarna unija najstarija je organizacija i nadahnula je velik broj institucija i e, doista je nužno e, modernizirati se. E, naravno da smo prisutni širom planete i mislim da je ovo sve relativno lako objasniti. Čile, moja zemlja, je zemlja u kojoj nema baš korupcije i tamo gdje ima ona je e, sankcionirana. E, I imamo e, vrlo zanimljivu socijalnu agendu. Međutim, Imamo sada i e, socijalne prosvjede e, koji se odnose na socijalna prava e, i vrlo je zanimljivo raspravljati s čileanskim parlamentarcima jer je doista pitanje koje si moramo postaviti gdje smo pošli krivo, odnosno što je pošlo krivo i gdje nismo uspjeli. I mislim da to i nije tako loše jer moramo razumjeti samu bit parlamenta, a to je dijalog i razmjena. Ljudi nas e, kritiziraju, kažu vi samo raspravljate. Da, ali rasprava je u parlamentu način rada, metoda. I kad se glasuje, i upravo zato postoji takav postupak, Znamo da je demokratska metoda demokratska po definiciji. Ja nemam problema niti sa suprotnim stajalištima, ali ono što bi trebalo e, raditi je djelovati politički, a ne na ulicama paliti vatre. E, mi smo prošli razdoblje drugog svjetskog e, rata e, etnička et, pitanja su e, se donekle smirila ali mene brine recimo sjeverna granica moje zemlje i upravo zato što se u tom dijelu osjeća govor mržnje ako pogledamo kako se djeluje e, unutar Ujedinjenih naroda, e, možemo zaključiti da je multilateralni proces e, vrlo važan i određen parlamentarnim radom. Važno je i surađivati s vladama. koje vrlo često nisu baš zainteresirane za tu suradnju, ali mi se sastajemo svake godine u veljači u Ujedinjenim narodima i organiziramo razna događanja, surađujemo e, s Ujedinjenim narodima e, na raznim razinama. Hvala lijepa. Hvala. Hvala na vašem istupu, hvala na razmeni e, mišljenja e, vezano za stanje demokracije. Nadam se nastavku e, ove rasprave o stanju u različitim zemljama te suradnji s našim parlamentom. Hvala. Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. Za trenutak predajem riječ Davidu McAllisteru. Hvala.